iz povijesti, pogotovo iz najmračnijih poglavlja svoje povijesti. To se tiče i rezolucije Europskog parlamenta iz jeseni prošle godine o totalitarnim sustavima koji su se e, pojavili u prošlom stoljeću u Evropskom, diljem Europskog kontinenta i ostaju mračnom točkom naše povijesti. Drugo su, što je donio taj rat, su bile dotad neviđene razine patnje za građanstvo, civilno stanovništvo, ali i za vojnike. Deset tisuća, stotine tisuća, milijuni su mučeni i ubijani po totalitarnim režimima u Europi. Ne smijemo zaboraviti ratove, niti ne smijemo nikada previdjeti sve one patnje i strahote koje su donijeli. I e, zbog toga jedini način je da ojačamo naše zajedničke vrijednosti i opće načela na tem osnovu kojih je Evropska unija dignuta. Ljudsko dostojanstvo, vladavina prava, jednakost, demokracija, mir. Na sreću, većina mladih, mlađe generacija u Europi nisu patili od totalitarnih sustava. Međutim, sada postoji rizik da mi te zajedničke vrijednosti i načela uzmemo kao sama po sebi razumljiva a to nije baš tako. Evropska tragična prošlost treba služiti kao jedno nadahnuće i moralno i pogled i zapravo opomene za budućnost. Najduže razdoblje mira u Europi mora ostati dalje temeljem, kamenom temeljcem za našu budućnost, za našu demokraciju, mora se kontinuirano čuvati i njegovati. Iskustvo dvaju svjetskih ratova nam je pokazalo da se moramo stvoriti jedan zajednički prostor slobode za rad i život. Većina društava su naučila kroz nekoliko generacija koliko je vrijedna i koliko je bitna inkluzivnost i tolerancija. Unatoč pozitivnim rezultatima Evropska je Unija 90-ih e, bila svjedokom ratova i sukoba. Ovdje govorim o mojoj domovini u kojoj su ta iskustva još relativno svježa u našem memorije. Prvo to je dodatan razlog zbog kojeg moramo još više poštivati mir i sigurnost koju nam je evropski projekt donio na naš kontinent. I moramo nastaviti promovirati e, sve naša postignuća i izvan naših granica. Danas se naša društva suočavaju s drugom vrstom e, izazova. Ksenofobija, nacionalizam, populizam, dezinformacije, nasilna radikalizacija. Samo da ih nekoliko ovdje nabrojim. Ta vrlo kompleksna pitanja ne mogu se rješavati brzim i jednostavnim simplificističkim rješenjima. Evropska unija mora se pripremiti da se bori protiv propagande one koja obječava laka i brza rješenja. Jer upravo ona diskreditiraju naše demokratske institucije i vlasti. Oni pokušavaju podijeliti naše društvo u nas i njih, u prijatelje i neprijatelje. To potkapa demokraciju i otvara jednu veliku političku raspravu. Jer radikalizacija i jaki ekstremizam, nasilni ekstremizam dobivaju sve više na tlu. I jedino sprječavanjem netolerancije, rasizma i ksenofobije možemo dalje u budućnost. Željela bih završiti ovo riječima da naše društvo ne smije zaboraviti svoju vlastitu povijest kako bi naučio iz nje i kako ne bi ponavljali greške za koje smo sami bili odgovorni dobrim dijelom. Hvala lijepo. Hvala lijepo na doprinosu vijeća, a sada u ime komisije povjerenica Jurova mi imate riječ. Predsjedajuća, časni zastupnici, hvala vam na ovoj raspravi. Naša zajednička povijest i kako ju podijeliti, komemorirati, ne zaboraviti, to je jako bitno i za evropsku sadašnjost i za budućnost. Mi znamo da, su, da svi imaju jasno pravo na svoje mišljenje u demokraciji, ali ne i na vlastite činjenice drugčije. A ovdje govorimo o objektivnim činjenicama. Europska komisija u cijelosti odbija svaki lažni navod koji pokušava narušiti ili izokrenuti ili izobličiti e, povijest e, drugog svjetskog rata, pa i ono što se događa recimo i u Poljskoj. I komisija neće taj tekst podnijeti o Poljskoj koji zapravo crni poljski narod, ocrnjuje i stoji potpuno na njihovoj strani. Evropska unija se digla iz pepela drugog svjetskog rata i holokausta. U kontekstu hladnog brata i svega što smo prošli, ove su uspomene leže u samim temeljima Evropske unije i važne su kao lekcije za budućnost. I ta povijesne činjenice nisu otvorene ni za kakvu raspravu. Hitler-Stalinov pakt kojeg su E, ministar vanjskih poslova nacističke Njemačke, Ribbentrop i Sovjetskog saveza Molotov potpisali 38.939. je upravo otvorio put i od brata za drugi svjetski rat. Nacističko-sovjetski savez je omogućio napad nacističkih snaga na Poljsku 1.9.1939. i nakon toga sovjetskih e, snaga 17. rujna i ti događaji su obilježili početak drugog svjetskog rata, a to su činjenice. Osim toga, ne smijemo zaboraviti na okupaciju Baltičkih republika ili Besarabije. I bilo bi jako teško zamisliti kako bi danas izgledao i da je ostalo su oni zli režimi na snazi naš kontinent podijeljen kakvim granicama. I ne smijemo zaboraviti one grozote koje su svi teroristi totalitarni režimi počinili. A pritom jasno naravno da je organizirani genocid nacističke režije nacističke Njemačke kojim stradali su milijuni židova, i drugih, kao i ostalih groznih e, njihovih dijela i genocida i protiv Roma i drugih još nacionalnosti. To su stvari koje se ne smije zaboraviti, činjenice. Da, ta povijest je komplicirana, ali ne smijemo zaboraviti ni ulogu koju su odigrali sovjetski vojnici u ključnoj fazi rata, drugog svjetskog rata, kad su Stalin i Hitler postali neprijatelji. U toj fazi su sovjetski vojnici bili prvi koji su istirali nacističku vojsku iz srednje iz istočne Europe i nakon ogromnih nezamislivih gubitaka koje je podnio ruski i sovjetski narod. Oni su odigrali ključnu ulogu u oslobađanju tog dijela e- Europe od nacizma i oslobodili su i prvi ušli u Auschwitz, Birkenau i druge koncentracijske logore na području Poljske, čiju, obljetnicu sada upravo obilježavamo. Mnogi su nastavili, međutim kasnije još desetljećima patiti pod diktaturom i pod represijom socijalističkih režima i diktatura koje su vrlo često i protiv volje lokalnog stanovništva uvedene i nametnute. Evropska unija je 23. kolovoza odredila kao službeni dan za komemoraciju milijuna žrtava totalitarnih režima. Komisija je apsolutno posvećena i odlučna da u skladu sa svojim odgovornostima doprenese promovici e, uspomena na sve što su totalitarni režimi u Europi učinili. I komisija poziva zemlje članice da same provere sve mogućnosti svoje da se pridruže komemoraciji tih datuma, pogotovo 23.8. i pogotovo s obzirom na eventualno svoju povijest. Naša je dužnost da očuvamo uspomenu na milijune i milijune stradalih a isto tako je naša dužnost da i dalje marljivo proučavamo povijesti i da proučavamo sve osobine totalitarnih sustava i njihove opasnosti, pogotovo u ovim danima kada se otvaraju velike tamne opasnosti nadvijaju nad Evropskom unijom koje ugrožavaju ponovno našu vladavinu prava i to je direktno prijete različiti nacionalisti, ekstremisti i populisti. Prema tome moramo našu vlastitu povijest bolje razumjeti, bolje shvatiti kako bi mogli izgraditi jednu jaču budućnost. Vi znate da je san Evropske unije nastao odmah netom nakon drugog svjetskog rata i to je bila želja da se postavi jaki temelji za jedan trajni mir u Europi. I stoga je upravo jako, jako važno da Evropska unija bude vrlo jasna u tim stvarima. Bilo kakvo narušavanje ili zapričavanje povijesnih činjenica je prijetnja našim demokratskim društvima i moramo se protiv toga boriti i postaviti gdje je to god moguće. Dakle, širenje dezinformacija i nešto čemu se moramo apsolutno suprotstaviti i to odbaciti. I ja sam, jedna od mojih misija velikih koje sam preuzela upravo da ojačamo našu demokraciju, i život u slobodi i da ih oslobodimo u EU od takvih prijetnji. Dame i gospodo, veselim se našoj raspravi. Hvala vam lijepo. Hvala, povjerenica Jurova, na vašem doprinosu. A sada za političke e, klubove. Prvo e, Sandra Kalnjete iz epp p-a. Hvala lijepa. Gospođo povjerenice, ja ću govoriti latvijski. Molim vas da stavite slušalice. Gospođo predsjedateljice, Dakle, sada Evropa e, slavi kraj Prvog svjetskog rata. E, to su bili saveznici e, Ujedinjena kraljevina Sovjetski Međutim, Postoji problem. Sovjetski savez želi reći da je sam pobjedio. Međutim, 1931. E, Sovjetski savez je e, sklopio pakt sa Njemačkom o e, podjeli Europe. Da se napadne Europa, da se napadne Poljska i ostavila je, Sovjetski savez je ostavio Europu samom da se brani. Dakle, do 1941. Stalin je bio zapravo Hitlerov saveznik što Sovjetski e, savez čini e, su odgovornim za, e, za početak drugog svjetskog rata. A ništa ne može to e, nijekati, niti Putinov pokušaj da to iskrivi. Naravno, herojstvo ruskih, ruskog naroda i žrtve koje su podnijeli ne mogu se obrisati. To moramo, toga se moramo uvijek sjećati. Hvala. Hvala. Gospodine, gospođo Kalnijete. Sljedeći govornik iz SND-a je gospodin Gajer. Hvala lijepo. Štovane kolegice i kolege, ja ću se vratiti na jednu vašu rečenicu povjerenice Jurova. Nitko nema pravo ismišljati svoje činjenice. Ja nakon svega što smo u životu čuli, doživjeli i znamo, želio bih još dva put podvući tu rečenicu. Vidite zašto mi ovdje uopće sjedimo. Ona temeljna stanica, početak suradnje je upravo bio onaj ugovor o Europskoj zajednici u čijem ugovoru možemo pročitati da je to zapravo bilo ustanovljavanje jedne slobodne zone za trgovinu ugljenom i čelikom. Međutim, to je onda sklopljeno u čvrstom uvjerenju da suradnja međusobna unutar Europe će donijeti mir i da će i to izgraditi institucije mira. A kako je uspješan taj veliki san bio, možete vidjeti na tome da mi ne govorimo ovdje samo o čeliku i ugljen, nego zapravo toliko toga više o svemu. Međutim, ako želimo te činjenice očuvati i ostaviti ih neprikosnovnim treba nam evropska javnost, a to možemo učiniti samo ako budemo imali kompletnu medijsku slobodu. Što se ne može postići ako se recimo medijima prijeti, ako se novinarima prijeti, ako su egzistencijalno ugroženi ili čak gore i ako recimo su javni mediji također ugroženi i ne mogu egzistirati. Stoga se moramo i zato zauzeti da bi očuvali te činjenice. Hvala. Hvala Hvala lijepa. Naš sljedeći govornik iz Renew Europe, Charles Goerens. U e, jako je teško voditi proces. Može djelovati delikatno, često je mukotrpno, a često nije niti moguće. I mislim da John Kahn, koji je e, počeo pratiti, e, e, pratiti rasizam i ksenofobiju u Europskom observatoriju nam puno o tome može reći. On je otkrio različite aberacije e, o kojima se danas govori i to je bilo krajem 90. godine. Jedna od najvećih aberacija bila, bio je citat iz udžbenika povijesti Austrije prema kojem je Austrija bila prva žrtva e, Trećeg rajha. Radi se o tretiranju pitanja iz prošlosti i o hrabrosti bavljenju tim pitanjima. Brojni su oni koji sudjeluju e, u dezinformiranju, koji iskrivljuju e, povijesne činjenice, će ilo, ili ne znaju neoborive činjenice ili ih ne žele spominjati. Ovaj drugi slučaj još gori od prvoga. glupost uvijek može naći olakotne okolnosti za objašnjenja koja nisu prihvatljiva. Što možemo učiniti e, u odnosu na negacioniste? E, što e, dakle, što reći u odnosu na ono što kaže Pierre Vidal? To se ne može riješiti odmah, ali kao E, svjedoci i preživjeli govore, ali mnogi zapravo od njih nisu među nama, a moramo ih se sjećati i moramo citirati primjer e, koji će nas inspirirati. jedan Njemac imao hrabrost e, se su, uspio suočiti, odnosno Njemačka se uspjela suočiti hrabro sa svojom e, prošlosti. To se vidi i u udžbenicima prošlosti i u medijima. I u novim bundeslenderima to nije slučaj. Kad pogledate rezultate danas, e, kad vidite koliko se danas ulaže u učenje povijesti, rezultat nije dobar. Hvala lijepa, gospodine Gerens. Sljedeći govornik iz e, kluba Zelenih, Europski slobodni savez, Reinhard Bütikofer. Hvala, gospođo predsjedateljice. E, povjerenice Jurova, želim vam zahvaliti što ste vratili e, Poljsku u ovu javnu raspravu. Nedavno smo imali sve veći broj povijesnih rasprava i nije lako baviti se ovim temama. To nije naša uloga niti naša e, odgovornost e, da nekoga oslobodimo e, krivnje zbog povijesti. Povijesna istina nije na raspolaganju moćnih niti na raspolaganju parlamentarnih većina. Međutim, moramo braniti činjenice na najbolji mogući način. A to je vezano i za sovjetsku agresiju, za sovjetsku patnju, ali to se odnosi i na ulogu pomirenja e, nakon drugog svjetskog rata. Međutim, kada žrtvu pretvaramo u e, počinitelja zločina onda moramo dignuti glas i ako neko viče vuk trebamo ga e, otkriti mislim da ovakva rasprava rijetko se odnosi samo na prošlost prebacivanje povijesne krivnje može biti i prvi korak u smjeru utvrđivanja cilja e, samo zbog retoričke agresije. Europa mora biti e, pažljiva. Hvala, gospodine Butikofer. Iz e, grupe Identitet i demokracija, Alessandro Panca. Hvala gospođo predsjedateljica. Nažalost postoji puno iskrivljenja povijesti u Europi kada se govori o drugom svjetskom ratu. Ne možemo ne govoriti o otporu e, u Italiji. Međutim, mi ne želimo tu nikoga demonizirati. Međutim, moramo e, nešto točno reći. U Italiji nije postojala samo jedna skupina partizana koja se borila protiv fašista, nego su postojale skupine e, kapitalista, socijalista, komunista koji su se borili i republikanaca. Međutim, jedna e, iskrivljena retorika e, znači da je možda napisana samo jedna verzija umjesto da detaljno i objektivno objasnimo povijest, oni se politički, eh, oni politički napadaju ljevicu u Italiji. Tijekom građanskog rata između 43 i 45 eh, boje obje strane su eh, počinile zločine. Međutim, mnogo se govori o onim E, onim e, e, kaznenim dijelima koje su, koje su proveli samo fašisti, ali ne i komunisti i onoga što su počinili partizani E, recimo žene koje su bile silovane i ubijene samo zato što su ih optužili da su prijateljice fašista. Međutim, sada se skrivamo iza pjesme Bella Ciao, kao što je učinio neko iz ove vječnice. A zna se i poznato je da Bela Ćao nije, bio, nije bila himna partizana. E, citiram jednog e, novinara Ljevice. Svi znaju sve te stvari i čuli su o tome, ali nikoga, niko ne želi o tome govoriti da ga ne, e, ne identificiraju kao fašista. To je bio Gianpaolo Panca. Hvala lijepa. Moram vas podsjetiti e, na duljinu vaših govora i još jednom u ovoj tematskoj raspravi obično ne dopuštamo plave kartice e, niti e, zahtjeve za spontano javljanje. Dakle, ovo je tematska rasprava i to je razlog. A sada dajem riječ iz ECR-a gospođi Fotiga. Hvala, dragi kolege i kolegice. Ja svesrdno zahvaljujem svima vama što ste donijeli ovu rezoluciju iz rujna o zajedničkom sjećanju. Vrlo je uravnotežena i puna činjenica. Od samog početka Obje strane e, iz pakta Hitler-Stalin e, koristili su e, laži, prijevare kako bi diskreditirali svoje protivnike i žrtve. Nakon što je započeo holokaust, Hitler je optužio židove da su, da su uzrokovali drugi svjetski rat. Mjesece nakon što je počinio ratne zločine na više od 20.000 e, poljskih elita u Katinu i drugim mjestima, Stalin je informirao e, poljske generale Čekovske i Andersa da su pušteni i da su pobjegli u Manđuriji. Kasnije, nakon, tijekom pregovora za kraj drugog svjetskog rata u Podstamu, još je počinjen jedan ratni zločin e, protiv Poljaka i Litavaca. To je se zvao takozvani Augustov okupljanje. Nažalost, e, on e, u toj kampanji krivi Poljsku i druge zemlje i predsjednik Putin koristi točno iste metode kao što su koristile obje strane iz pakta između Hitlera i Staljina. Osim toga, on se angažira u glorificiranju Staljina i njegovih aktivnosti. Mi moramo govoriti o ovom pitanju. Hvala. Hvala lijepa, gospođo Fotiga. iz e, Ujedinjene ljevice nordijskih zelenih e, Katarina Konečna. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice, dragi kolege i kolegice. Drugi svjetski rat je bio najveći neuspjeh čovječanstva e, Pad burze nije samo doveo do problema za bankare i poslovne ljude, nego je doveo do siromaštva i e, gladi e, desetina milijuna ljudi koji su se hvatali za slamku i za sve što će im donijeti bolji e, život u Europi. To je nažalost bio fašizam u Italiji, Španjolskom i nacizam u Berlinu. E, oni su e, slavili te diktatore. Čehoslovačku e, su izdali njihovi saveznici u Minhenu. Europa nije uspjela i ti sporazumi nisu pomogli antifašistima u Španjolskoj i prodali Čehoslovačku. Kazna za to bio je Auschwitz, Terezijenštaut, Dachau i ostali logori, milijuni smrti i stradalih. E, ne smijemo sada ponovno pisati povijest. Trebamo imati poštovanja prema onih koji su izgubali živote. E, kriminalci moraju ostati kriminalci, a osloboditelji moraju ostati osloboditelji. Hvala lijepa, gospođo Konečna. Sada dajem riječ Nikolau Alavanosu, e, nezavisnom zastupniku iz Grčke. Mi shvaćamo vaš strah zato što antikomunističke odluke koje su, e, koje su donijele Europska unija koja e, stavlja na istu razinu komunizam i fašizam i milijuni eura koji su se potrošili na e, programe koji trebaju agitirati mlade ljude su vam omogućili da ponovno pišemo povijest. Da, da sada imamo taj veliki antikomunistički režim, taj antikomunistički ta antikomunistička e, rezolucija koja je donesena u rujnu dakle to je u samom DNK-u Europe. Rezultati te politike se mogu jasno vidjeti. Ljudi znaju što se događa. E, ponovno se jačaju fašističke e, kriminalne skupine, zabranjuju se neke stranke, e, pokušava se iskriviti sjećanje u cijeloj Europi. Pokušavaju se zaustaviti komunističke stranke u raznim dijelovima Europe da ne sudjeluju u izborima. Međutim, nećete uspjeti usprkos svojim e, naporima. E, istina će se pokazati. Danas, 75 godina nakon kraja drugog svjetskog rata, nakon kraja hitlerizma, e, do kojega je došlo zbog e, truda Crvene armije i Sovjetskog saveza. To nije, to nije u skladu sa kapitalizmom današnjice. Socijalizam je budućnost. Hvala. Hvala gospodine Nikolao Alavanos sada. Sada naši zastupnici. Prvi je Halicki Andrej. Izvolite. Ja sam Poljak. Ja sam jedan od onih e, koji su e, ponijeli inicijativu za ovu raspravu i želim zahvaliti parlamentu i svim klubovima zastupnika na njihovoj solidarnosti. Jer zaista trebamo tu solidarnost. Želim zahvaliti Europskom vijeću, želim zahvaliti povjerenici na ovom na ovoj vrlo e, jasnoj i konkretnoj izjavi. Moramo biti ujedinjeni kada se iskrivljava povijest. Ne možemo se složiti s time. Međutim, ova rasprava nije samo o povijesti, nego i o našoj solidarnosti i sigurnosti u Europskoj uniji. Jer oni političari koji žele prihvatiti totalitarizam i sami žele izgraditi takve režime i koristiti njihove moći na štetu E, mnogih milijuna građana Europe. I političar koji zanemaruje povijest i prihvaća totalitarizam se ne može nazvati europljaninom. E, moramo biti zajedno i moramo biti solidarni. Hvala gospodine Halički. Sljedeći govornik je gospodin Miller, jedna minuta. Dziękuję bardzo, Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Prije 30 godina, kada je Savez zastupnika Sovjetskog saveza i e, osudio Hitler-Staljinov e, pakt, koji se nazvao konačnom vezom, Izgledalo je da je ova, ovo poglavlje povijesti zatvoreno, međutim sada ponovno posjećujemo ta pitanja i postoje opet napori da se izmijeni povijest. Sudjelovanje moje zemlje ne smije biti dovedeno u pitanje. Poljaci nisu bili, nisu sudjelovali zajedno sa Njemcima. Oni su e, bili u pokretu otpora, a također su platili i najveću cijenu. Također čujemo da ti navodi da su nacistički logori izgrađeni u Poljskoj e, zato što je bila povoljna klima za njih je potpuno neprihvatljivo. Činjenica koja je bila najbitnija za Treći rajh je bila e, da je u Poljskoj živjela najveća židovska zajednica. A ta, taj pokušaj da se falsificira povijest i drugi svjetski rat treba osuditi. Hvala gospođo Dine Miller. Sljedeći govornik je potpredsjednik Nikola Ber. Minuta i pol. Hvala lijepo predsjedajuća, štovane kolegice i kolege. Ja sam kao potpredsjednica zadužena za Europsku kuću povijesti ili kuću europske povijesti. Mislim da je to postaje sve važnije kako ne bi E, sve ono što činjenice iz povijesti ne samo bile zaboravljene, nego zapravo krivotvorene i to na jedan vrlo zločudan način. Stoga želim upozoriti ovdje u okviru govora i uspomena na drugi svjetski rat na još jednu temu koja mi je jako bitna, to je antisemitizam. Dakle, jedno kompletno skrivanje i izvrgavanje, mislim, kompletno izobličavanje povijesti, židovske povijesti, E, nam je e, pokušava nas uvjeriti da nisu doživjeli genocid, da nisu holokast doživjeli, da nisu milijuni njihovi nestali. Danas e, se ponovno javljaju, kao što vidimo, pokušaj da se kompletno pravo na egzistenciju države Izrael negira, da se ponovno pojave različite teorije o uroti, zavjeri, o sionskim udracima i tako dalje, opet se ocrnjuju židovi za sve ali i kamuflira se to. Prema tome, da bi se sve to spoznali, trebaju nam e, jako dobro educirani nastavnici, educirani ljudi, da vidimo i onaj kamuflirani antisemitizam koji je sve jače. Prema tome, dajte da svi zajedno napravimo jedan kodeks o borbi protiv e, antisemitizma i govora mržnje na internetu kao i šire u društvu da se taj kodeks donese i poštuje. Hvala. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Nikolas Fest. Hvala lijepo. Svi koji se koliko toliko razumiju u povijest dobro znaju da su izjave Putinove povijesno gledano bile krive i da Poljaci imaju sva pravo biti zbog toga povrijeđeni i zapravo i totalno zbunjeni. Ali ne želim sad ovdje voditi raspravu koja je za povjesničare i znanstvenike i pogotovo ne želim voditi raspravu zato što jedan dobar dio ljudi koji sjede među kolegama u zelenima i u ljevici nisu ni završili svoj studij povijesti. I mislim da političari se biraju ne zato što su znali jasno e, raspravljati o prošlosti i o prošlim činjenicama, iako je to uvijek zanimljivo, nego zato da bi donijeli odluke o budućnosti. I mi naravno ne mislim da trebamo kao uslovljeni refleks reagirati na svaku Putinovu izjavu i onda to napraviti temu, temom u parlamentu. Ja razumijem e, poljsko držanje, međutim ne mislim da tako veliku raspravu tematsku trebamo tome posvetiti u Europskom parlamentu. Hvala gospodine Fest. Sljedeći govornik je gospođa Melbarde iz ECR-a. Povjerenice, predsjednice, ja sam e, povjesničarka e, i nastavit ću u tom tonu govoriti. 13.10. se obilježava oslobođenje Rige. To je isto tako i dan kada je Crvena armija ponovno okupirala Latviju. Tijekom drugog svjetskog rata e, pakt Stalina i Hitlera je nešto o čemu se ne govori. Prvih 22 mjeseca rata, kada su Staljin i Hitler bili saveznici i e, to, to je bilo vrijeme masovnih deportacija. I SSR je zapravo e, suodgovoran za užase koji su se dogodili. To su činjenice koje se ne sviđaju Kremlju materijali o partizanskom pokretu na Baltiku e, poistovjećuje se sa ponovnim e, rođenjem, e, odnosno renesansom nacizma. Trebamo staviti u prvi plan sjećanje na one koji su umrli, a ne glorificirati one koji su ratovali. Hvala. Gospođo Melbarde, sljedeći govornik je gospodin Demirel. Imate jednu minutu. Hvala lijepo. Nikad više fašizam, nikad više rat. To je bila ona velika svečana zakleta koju smo su položili nakon Buchenwalda. A mi ljevičari se toga i držimo, ali fašisti i dalje ugrožavaju živote. Ponovno su gorkom realnošću postale njihove prijetnje i spremanja oružja. Mi znamo iz naše povijesti jako dobro koliko je žestok fašizam kad se razvije. Znamo kako je brutalan i kako je strašan jedan svjetski rat. I znamo kako je teško tu pružati otvor. U rujnu međutim, prošle godine je većina u ovom domu smatrala da može izjednačiti Hitlerovu Njemačku i socijalističke komunističke režime i Sovjetski savez. I dakle, kogod želi svaki fašizam izjednačiti sa socijalističkim režimima ili komunističkim režimima, taj ništa nije naučio iz povijesti i taj nikad ni neće naučiti ništa iz povijesti i uvijek iznova će počinjati iste greške. Ne, drage moji kolege, poštena i časna borba Crvene armije nas je oslobodila najmračnije prošlost je najmračnije prijetnje. Ako ne zna, prošlost nije u stanju niti budućnost oblikovati. Moja velika zahvalnost vrijedi svim saveznicima, posebno Crvenoj armiji, koji su nam omogućili danas našu slobodnu i našu budu, slobodnu budućnost. Hvala. Ne smijete govoriti duže od vremena koje vam je dodijeljeno, jer svi imaju puno toga reći o ovakvoj temi. Sljedeći govornik je gospodin Komin i Oliveres. Imate minutu i pol. Hvala, gospođo predsjedavajuće. Europski projekt započeo je nakon drugog svjetskog rata i naša je odgovornost razvoj liberalne demokracije su nadvladale totalitarne režime koji su izaš, proizašli iz drugog svjetskog rata. Pobjeda nad fašizmom i nacizmom je dovela do europskog pa, e, projekta, a taj europski projekt temelji se na vrijednostima ljudskih prava i vladavine prava, a to su prava koja su se stalno kršila tijekom drugog svjetskog rata, ali Španjolska nije izgradila vlastitu demokraciju e, na temelju djelovanja Franka. Problemi u Španjolske i dalje su ovdje. Tranzicija prema demokraciji e, nije bila tako jasna poput nje, onoga što se dogodilo u Njemačkoj ili u Portugalu 70-ih godina. To su etablirane demokracije zato što su napravile jasan prekid s totalitarnim e, režimima koji su im prehodili. Zato je jako važno razumjeti e, klizanje prema autoritarnosti u Španjolskoj španjolski nacionalisti e, drže da braneći jedinstvo Španjolske mogu kršiti prava građana. Ono što se događa u pravnom sustavu tamo je sasvim jasno. Oni su naslijedili svoja stajališta iz razdoblja Franka i e, to je nešto što ima veze s način na, to je suprotno onome na čemu se temelji Europska unija. Hvala, gospodin Gonzales Ponce sljedeći. Pre, prethodni govornik je u Španjolskoj progonjen e, zbog pronevjere, a ovdje ima slobodu slobodno govoriti u parlamentu. Kažete da je Španjolska autoritarna samo zato što e, ga suci e, zato što je predmet sudskog procesa, a istovremeno možete ovdje slobodno govoriti. Pa to je nemoguće prošlo 75, po, 75 e, godina od završetka drugog svjetskog rata, ali taj rat nije završio 45. već padom Berlinskog zida kada se crvena armija povukla iz istočne Europe, kada smo pobjedili fašizam i nacionalizam i komunizam. Hvala. Hvala, gospodine Gonzales Ponce. Sljedeći govornik je Brando Benifej. Imate jednu minutu. Što se tiče sjećanja u ovom mandatu, Europski parlament se nije dobro pokazao, nego protiv volje e, mog kluba je donio rezoluciju koju naši građani percipiraju ne samo kao osuda totalitarizma, nego e, kao izjednačavanje e, nacizma sa socijalkomunizmom. Iako je taj tekst dosta konfuzan. Mnogi su se osjećali dosta e, uvrijeđenima. Ja se ispričavam jer ova institucija nije uspjela e, podijeliti sjećanje na ono što je zaista e, ujedinilo Europski parlament. 2018. smo tražili član, države članice da isključe neonacističke organizacije koje su bile ponosne na našu E, e, na našu prošlost. Želim reći e, kolegi Panca da Bela Ćao je u stvari pjesma Partizana. Molim vas, poslušajte me. Toliko ste brzo govorili da vas prevoditelji ne mogu pratiti, tako da molim vas sljedeći puta usporite. Hvala. Sada idemo dalje. Sljedeći govornik je gospodin Šimečka. E, pokušat ću sporije govoriti, govorit ću slovački. Dragi kolege, pokušaj Rusije da ponovno ispiše povijest nije ništa novo. To je nažalost dosta često. Oni to čine poput propagande, ne samo u pogledu pakta Staljina i e, Hitlera, već i u kontekstu 48. godine. Mi u Europskom parlamentu ne možemo to prešutjeti te Putinove pokušaje. Trebamo se sjetiti cinične suradnje e, između ta dva režima. Znamo koliko je tu bilo žrtava. Samo radi sjećanja na žrtve moramo biti na strani Poljske i iskazati im solidarnost. Projekt Europske unije je povijesni odgovor na taj cinizam i patnju tog, e, zbog tog pakta. E, kada bismo e, zbog toga bacili sumnju na naš projekt, to bi bio kraj, znači kraj ovog projekta. Hvala. Anđela Đoka je sljedeća. Imate jednu minutu. Da, ne smijemo iskriviti povijest, ne smijemo niti iskriviti sadašnjost, a ljudi ova skupa Europa se pita što se promijenilo od drugog svjetskog rata do današnjeg dana, 2020. Ali nažalost odgovor je ništa, ništa se nije promijenilo. U drugom svjetskom ratu imali smo ratove sa e, tenkovima i e, projektirima. Međutim, 2020. imamo gospodarske ratove i sukobe između država Europske unije. Stalni konflikti su postojali prije i postoje još i danas. To vidimo kada se radi o Libiji. S jedne strane stajalište Italije, s druge strane stajalište Francuske i Europska unija koja pokušava zanemariti rat u Libiji. Ali zanemarivanje toga i zatvaranje očiju nije prava, pravi put. Imamo e, sukob čak i kada se radi o ljetnom računanju vremena. Međutim, sada kada je došao predsjednik Sasoli koji će e, iz, e, ukinuti zastavice od naših klupa želim podsjetiti predsjedniku e, tko plaća ovo, ovu e, kočiju su zapravo zemlje ove Europe. Hvala. Haluaisin antaa työjärjestyspuheenvuoro edustaja Bytikoferille. E, htjela bih upozoriti Pitanje u vezi pravilnika da li bi to parlamentarno gledano bilo dopušteno da se govorniku koji kaže da se između drugog svjetskog rata i danas nije ništa promijenilo, bili bi to bilo u redu da mu se kaže da je on maltene poremećen, fantast ili spin doktor. No Eh, U ovoj raspravi ne možemo prihvatiti plave kartone, tako da je li ovo bila napomena vezana uz poslovnik ili plavi karton. Ali tu ćemo stati. Idemo dalje s popisom govornika. E, Izabela Helena Kloc je sljedeća. Izvolite. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Gospođo povjerenice, nedavni pokušaj ponovnog ispisivanja povijesti drugog svjetskog rata od strane predsjednika Putina ne iznenađuju, ali moramo biti oprezni. Poljska, kao i druge zemlje Srednje Europe, koje su članice države članice, e, svjedoci su i žrtve E, obaju totalitarizama koji su doveli do ogromne štete e, i velikog broja žrtava. Stoga podsjećamo sve prijatelje u Europi da slobodna i mirna Europska unija je moguća samo zahvaljujući onim zemljama koje su oslobođene od oba totalitarizma. Bilo kakvo koketiranje s takvim ideologijama može dovesti do jako teških posljedica. Svi koji se vesele kontaktima s Putinom moraju se toga sjetiti. Približavanje je moguće samo između dviju stranaka koje e, drže do istih vrijednosti. U protivnom, zamka crvenog cara će ponovno profunkcionirati. Ne smijemo graditi zajedničke političke odnose na temelju e, povijesti e, e, s obzirom na stav koji ima predsjednik Rusije. Gospođa Perera je sljedeća. Hvala. E, desnica ima većinu i stoga želi, žele da antikomunisti e, mijenjaju povijest i vraćaju se s nekim reakcionarnim idejama, ali tako se ne piše povijest. Ne može se promijeniti istina. Mm. Iako su veliki njemački monopoli stali uz e, Hitlera, i kapitalisti u Britaniji i Francuskoj su zapravo utabali put drugom svjetskom e, ratu. Ljudi koji su imali e, ulogu u tome trebaju se sjetiti jednako važne uloge SSR-a i to je imalo ogroman ljudski i financijski e, trošak, odnosno gubitak za SSR koji je na taj način spasio Europu. Ovo je zapravo korak unazad u civilizacijskom smislu. A isto tako, dakle ovdje se europska civilizacija dovodi u opasnost. E, trebamo se e, i dalje boriti protiv fašista, fašizma na desnici. Hvala gospođo Pereira. Sljedeći je gospodin Kobilius. Imate jednu minutu. Hvala gospođo predsjedavajuća. Znamo svi dobro svoju povijest i tragedije iz prošlosti koje je uzrokovao i Stalin. Danas o ovome razgovaramo jer nas doista iznenađuje ono što je nedavno rekao Putin. Radi se o propagandi kao i sovjetskih vremena. Pokušavaju uvjeriti da je Poljska sama kriva što su je Hitler i Stalin okupirali i podijelili. Danas zajedno smo uz Poljsku e, i borimo se protiv ovakvog napada propagande. Gospodine Putin, nećete uspjeti u svojim pokušajima da podijelite Europu po pitanjima povijesti. Borimo se za istinu jer nas istina oslobođa i to je snaga Europe. Želimo istu snagu istine i slobode i za obične ruske građane. E, istina pobjeđuje, a nadam se da će pobijediti i u Rusiji. Hvala gospodine Kubilius. Sljedeći govornik je gospodin Massimiliano Zmeriljo. Izvolite, jednu minutu imate. Da, hvala, gospođo predsjednice. Drugi svjetski rat su počeli nacionalsocijalisti kako bi afirmirali jednu diktaturu koja je rasna i rasistička. E, dakle, željeli su da nestanu određene vjere koje su se smatrale neprijateljskim. E, razne snage su bile protiv e, toga i pobjedile su demona naciste. Nikada nije dobro uspoređivati sličnosti između različitih e, e, povijesnih događaja zbog e, političkih kalkuliranja i zato trebamo moramo razmisliti o onome što je dovelo do šoje Danas e, ekstremna desnica e, i rasizam i antisemitizam pokušava to iskriviti. Naša demokracija se danas mora braniti protiv opasnosti novog fašizma. Ovu raspravu trebamo e, posvetiti onim milijunima osoba koje su mučene i ubijene u Auschwitzu jer tamo u krematorijima se stvorila Evropa protiv nacionalizma i fašizma fašizma koji su e, zapravo demoni naše Europe. Hvala gospodine Smerilja. Sljedeći govornik je gospodin Ginea. Izvolite. E, gospođo povjerenice, ja ću govoriti rumunskim jezikom. Ja sam iz Rumunjske i moja zemlja je puno propatila zbog fašizma, ali i zbog komunizma. Dopustite me da ne budem zahvalan e, Crvenoj armiji poput kolege Demirela. Ne želim e, to činiti. Crvena armija nije oslobodila, već je e, okupirala ovu moju zemlju. Ovaj parlament je usvojio rezoluciju prema kojem je riben molotov pakt omogućio E, napad, e, nacistički napad na Poljsku. Istovremeno je Crvena armija napala Rumunjsku. I e, to je nešto što moramo ostaviti iza sebe. Njemačka je preživjela Hitlerov režim, ali Putin hvali komunizam. I zato sam ja za solidarnost Poljske prema u odnosu na agresiju iz Rusije. Hvala. Sljedeći je gospodin Lobreton. Imate jednu minutu. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Većina Europskog parlamenta je proturuski raspoložena. Želi iz svih sredstava napasti Rusku. Žele eh, promijeniti povijest Drug svjetskog rata u rezoluciji eh, iz 19. rujna 2019. godine. Eh, kaže se eh, da je drugi rat započeo putem pakta Ribbentrop-Molotov. Međutim, taj pakt je postojao. Tu se pokazuje pokazuju zločini iz SSR-a koje treba denuncirati. E, znam da je 80 e, tisuća estonaca e, žrtve su komunizma, ali reći da je ovaj pakt glavni uzrok drugog svjetskog rata, to je iskrivljavanje prošlosti, ja to ne prihvaćam. Ova povijest će doista oštro osuditi vaše pokušaje manipuliranja. Hvala gospodine Lobreton. Sljedeći je gospodin Džambacki. Hvala. Poljska, Poljsku su okupirale neprijateljske snage, te su je podijelile. Poljski domoljubi borili su se sa svojom vojskom kako bi zaštitili neovisnost Poljske i treba ih hvaliti zbog toga. Ali kad govorimo o završetku drugog svjetskog rata, ne smijemo šutjeti o zločinima boljševika. Pamtimo ih. Postoje bugarski motorski, motorni brod Kroma. Tamo je bilo više od 50 e, bugarskih židova i torpediran je. Kriminalni, kriminalni bolševički Titov režim i je pod komunističkom zastavom e, progonio jako puno e, bugarskih e, Bugara u Makedoniji. Treba ih biti sram. Hvala. A sada gospodin Kizil Jurek na jednu minutu. Kolege i kolegice, ako je naš cilj izvući pouke iz povijesti, onda se prvo valja sjetiti da rasizam i nacionalizam e, znače rat. Adolf Hitler je uvjerio e, u te svoje, uvjerio ljude u te svoje ideološke alate. Jedan veliki povjesničar Hobbes, Hobspan s pravom tvrdi da su pravi razlozi za drugi svjetski rat Adolf i Hitler. Nažalost, neki se referiraju na druge stvari i pozivaju se na druge razloge za rat i zaboravljaju da su gotovo sve nacije bile uključene u politiku mirenja. Distorzija povijesti znači da ćemo ponavljati stare pogreške. Kako bismo uspostavili trajni mir, moramo učiti svojih pogrešaka, kritički gledati vlastitu povijest i boriti se protiv antisemitizma, nacionalizma i rasizma. Izgradnja zajedničkog europskog identiteta ne smije se temeljiti na nikakvoj idealizaciji. Ne smijemo druge pretvarati u demone kako bismo izgradili svoj identitet. Trebamo se boriti protiv nacionalizma i trebamo biti svjesni vlastitih e, e, vlastite povijesti i tamnih stranica vlastite povijesti. Hvala vam. Sljedeći je gospodina Sikorski na jednu minutu. Gospođo predsjedateljice, kada je reč o ekstremnoj ljevici i o ekstremnoj desnici, s obje strane čuju se određeni glasovi i to nam pokazuje koliko je ova rasprava zapravo važna. Poprilično sam iznenađen što, je predsjednik, što se predsjednik Putin predomislio jer kada je odao počast Poljskoj. Isto je tako odao počast i poljskim zatvorenicima, ratnim zatvorenicima. A i Hitler je mislio da je Poljska zapravo e, započela rat. Stoga imam pitanje za predsjednika Putina. Mislim da je ono što on radi e, loša ideja. Zar doista misli ustrati na tome? Hvala. A sada gospodin Olekas na jednu minutu. Hvala lijepa. Ja dolazim iz redova ljevice. E, međutim, rođen sam u e, deportacijskom logoru. I E, drago mi je e, kada čujem e, sa obje strane spektra da znaju što znači žrtva. A zapravo više od 200 tisuća ljudi je stradalo prije nego što su uopće došli nacisti. 10 tisuća litavaca je deportirano, a nakon rata stotine tisuća. Mnogi od njih su ubijeni i kada se radi o totalitarnim režimima e, u kojima su ljudi stradavali, ne smijemo zaboraviti druge režime. Ukoliko želimo izgraditi demokratsku Europu, moramo o tome govoriti. E, nažalost, čini mi se da postoje oni u ovom visokom domu koji to ne znaju i mi ih moramo o tome informirati e, kako bismo mogli konstruktivno krenuti dalje u Europi. Hvala. Hvala gospodin Iabs na jednu minutu. Hvala vam, govorit ću e, litavski. Postoji svakako e, ruska propaganda koja, koja je cilj da se izobliči povijest. To je jedan dio jedne šire strategije određenih država i ta propaganda doista je zastrašujuća. Na nama je da se obranimo od toga. Upravo je zato osnovana Europska unija. U nekim državama članicama su se pojavili autoritarni populisti eh, koji se zalažu za takve rasprave, za takvu retoriku, ali ne smijemo dopustiti takvim autokratima da e, unose podjele u Europsku uniju. Mi moramo ispričati priču o ljudskim pravima, o demokraciji, o Europskoj uniji. U Briselu imamo kuću europske povijesti. Sve je to dobar primjer, ali nije dovoljno. Hvala vam, gospodine Iabs. Sljedeći je na redu gospodin Haka na jednu minutu. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Komunizam, nacizam, islamizam, sve je to jedna te ista religija, jedna krvava religija. I na nama je da izvučemo pouke u Europi kada je riječ o finskoj povijesti, o zimskom ratu u kojemu se Finska borila sama i sama se borila protiv e, crvene vojske. To ima veze sa sferama utjecaja, iz, odno podjeli između Hitlera i Staljina. Na kraju je ipak Finska uspjela e,